President, Guten Morgen, meine Damen. Dobro jutro, dame i gospodo. Dobro jutro, ombudsmanu. Dobro jutro, gospođo povjerenice Reding. Otvaram e, ovu sjednicu. Kao prvu točku dnevnog reda imamo izvješće gospodina Salavrakosa, djelovanja Europskog ombudsmana u 2012. godini. Još jednom, nakon službenog otvaranja sjednice, pozdravljam i e, gospodina Diamandurosa, europskog ombudsmana. Drago nam je što ste ovdje. E, vi, gospodine Silvestris, želili ste nešto reći o pitanju e, poslovnika? Da, prije svega dobrodošlica ombudsmanu i čestitke. Mislim da je to bilo potrebno istaknuti. Danas se u Italiji u ime Međunarodnog olimpijskog odbora obilježava obljetnica svjetskog rekorda od 19 sekundi i 72 stotinke koje je postignut u Meksiku od strane atletičara Pietra Meneo. Rekord e, je bio potučen 96. od strane Michaela Johnsona. Menea je umro 21. ožujka u 60. godini. Htio bih se njega prisjetiti zato što je on do 2004. bio član ovog parlamenta. Bio je izvjestitelj o sportu i borio se za osnivanje agencije protiv dopinga, vjerovao je u čisti sport promociju njegovih čistih vrijednosti. Pobjeda Mene 79. bio je trenutak dostojanstva i časti za jug Italije. Njegova snaga sina Juga koji je trčao po ulicama Juga Italije omogućila mu je da osvoji zlatnu medalju te ostvari nade mnogih stanovnika Juga. Danas se u brojnim, na brojnim italijanskim trgovima održavaju sportske manifestacije kojima se prisjećamo ovog atletičara. Održat će se razne sportske igre u će sudjelovati sportaši mlade i starije generacije. Smatrao sam za shodno da se njega ovdje prisjetimo zato što je bio zastupnik koji se zalagao za sport u ovoj vječnici i parlament bi ga se trebao sjetiti na danu Menea. Hvala vam. Gospodine Silvestris, hvala vam lijepa na ovim riječima. A sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda. Izvješće o aktivnostima Europskog ombudsmana u 2012. godini. Četiri minute. Prvi govornik je gospodin Salavrakos kao i izvjestitelj. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Drago mi je što vas vidim ponovno s nama. Nadam se da se neće ponoviti ono što vam se dogodilo. S nama je gospodin ombudsman, gospodin Diamandorus. On je unatrag deset godina predstavljao instituciju koja je stvarala dojam kod građana da se nekome mogu obratiti za pomoć. Htio bih zahvaliti svim izvjestiteljima iz cijene na amandmanima i na njihovoj suradnji u izradi ovog izvješća koji se tiče djelovanja ombudsmana u 2012. Ova institucija postignula velik napredak u usporedbi sa zadnjom godinom djelovanja. Trebalo bih možda istaknuti neke specifične aspekte ovog izvješća koji svjedoče upravo o tom napretku. 2012. je bila vrlo konstruktivna godina, zato što su provedene istrage, i to istrage koje se prije nisu poduzimale. Vidjeli smo povećanje broja istraga od 18% u odnosu na 2011. godinu. Broj dovršenih istraga također je doživio povećanje. Ombudsman se pozabavio sa problemima više od 2000 građana, na njihov, zavjet, na njihov zahte pružio im je savjete putem svoje internetske stranice. Zahvaljujući dostupnim informacijama određen broj istraga koji je bio izvan područja djelovanja ombudsmana doživio je smanjenje u odnosu na protekle godine. Većina istraga koje su započete 2012. Odnosile su, odnosile su se na nepravilnosti u donošenju odluka, na zahtjeve za pristup e, informacijama, zahtjeve za poštivanje vremenskim rokovima. On priznat je rad ombudsmana koji se zalagao za rješavanje problema osoba s invalidnošću, a sve poštujući povelju koja se tiče prava ovih osoba. On je radio zajedno sa četiri tijela zalagajući se za zaštitu prava građana. Htio bih srdačno čestitati novom ombudsmanu za gospođi Rajli na njezinom izboru. Nadam se da će njezin mandat biti plodonosan. Želim joj sve najbolje u njezinom radu. i da u svom radu služe evropskim građanima. Gospodinu Diamandurosu želim izraziti svoju zahvalnost na konstruktivnom radu na mjestu ombudsmana tijekom zadnjeg desetljeća i želim mu na rezultatima koje je postigao kojih je Europska unija bila transparentnija i pravednija. Kao Grk posebno sam ponosan na njega. Želim mu dobro zdravlje, obiteljsku i osobnu sreću te puno uspjeha u ostvarivanju njegovih ambicija. Dank. Hvala lijepa, gospodine izvjestitelju. A sada dajem riječ Europskom ombudsmanu, gospodinu Diamandurosu. Izvolite. Thank you, President. Hvala vam. Prije nego što započnem svoj govor, želim vam poželiti dobrodošlicu. Vidim da ste dobroga zdravlja. Predsjedavajući uvaženi zastupnici, ovo je za mene trenutak nabijen emocijama. Želio bih vam zahvaliti na mogućnosti da vam se obratim u vezi sa godišnjim izvješćem za 2012. godinu. I želim izraziti duboku zahvalnost vašem izvjestitelju gospodinu Salavrakosu na, njezinu, na, na njegovom dubokom izvješću te zahvaljujem odboru za predstavke na njihovom radu koji me inspirirao tijekom mog rada na mjestu ombudsmana. Želim izraziti zahvalnost gospodinu Salavrakosu na, njegove, na njegovim čestitkama. No tome zbilja ganulo. 2012. više od 22 tisuće građana zatražile pomoć od ombudsmana. Njih 19 tisuća dobilo je tražene informacije putem interaktivnog dijela moje web stranice. Vidimo kako je važno građanima da se znaju obratiti odgovarajućem tijelu izvana i da izbjegnu frustracije e, gubljenjem, izazvane gubljenjem vremena u potrazi za pravom institucijom kojom se obratiti. Tijekom 2012. primili smo tisuće pritužbi od nevladinih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Otvorili smo više od 2000 istraga, to predstavlja povećanje od 18% u odnosu na prethodnu godinu. To slijedi sličan rast od 18% u 2011. Sve više ljudi se okretalo kao ombudsmanu iz pravih razloga i tu vidimo smanjenje broja pritužbi koja su izvan mandata ombudsmana. 2012. broj ovih pritužbi je bio 1720, što je najniži broj u deset godina. Taj uspjeh pripisujem interaktivnom vodiču koji sam ranije spomenuo. Zatvorili smo 390 istraga u 89 slučajeva. Institucije su pristale na prijateljsko rješenje, pritužbe ili su dobile nacrt rješenja. Druge su istrage pak dovršene sa zaključkom, zaključkom da nisu pronađene nepravilnosti da nije potreba nastavak istrage. Ustanovali smo nepravilnosti u 56 slučaja, izradili smo određene preporuke, a za 47 njih izradili smo kritičke primjede. Njima smo htjeli pomoći u radu, u budućem radu ovih institucija na koje se pritužbe odnose. 2012. smo po prvi put pružili odgovor na to kako dobro institucije surađuju sa ombudsmanom u nadi da poboljšaju svoje djelovanje. Izradili smo i novo izvješće koje je ustanovilo da se u 92% slučajeva e, institucije slažu sa preporukama ombudsmana. Zahvaljujem e, kolegici Reding što je danas s nama zato što se dio pritužbi održao na, odnosio na rad Europske komisije, a broj tih pritužbi je ostao na istom broju kao prethodne godine. Tijekom 2000 2012. godine nakon e, javnih konzultacija izgradili smo niz e, javnih načela koje predstavljaju ono što građani i nevladine organizacije, odnosno civilno, civilno društvo očekuju od institucija. To su integritet, objektivnost, poštovanje drugih i transparentnost. Ova načela vode računa o najboljim praksama u zemljama članicama i trebale bi pomoći javnim djelatnicima da e, na pravilan način primjenjuju zakonitosti i pravila koje se tiču njihovog rada. Poštovani zastupnici, budući da idemo u mirovinu krajem ovog mjeseca, želim iskoristiti mogućnost da vam dam kratak pregled onoga što mislim da su bila glavna postignuća koja su mi omogućila da budem tri puta izabran na mjesto ombudsmana unatrag deset godina. Unatrag deset i pol godina ombudsman se pozabavio, sa više od 30 tisuća pritužbi, otvorili smo više od 3,5 tisuće istaga, u, istaga u koje su se ticale nepravilnosti u praksi. Europska administracija tijekom ovog vremena postala prijateljskija i transparentnija. Uvjeren sam da neovisan, da je ovome doprinio i neovisan rad ombudsmana. Postigli smo opipljive rezultate u brojnim područjima, naročito kad je riječ o transparentnosti, etičkim pitanjima kao što su sukob interesa i prava građana. Od, stupanja na snagu Lisabonskog ugovora 2000 2009. i od kada je povelja o temeljnim pravima postala pravno obvezujuća, ombudsman je sve aktivniji kada je riječ o pravima građana, primjerice u vezi sa inicijativom građana, sa obavezama institucija da održavaju otvoreni dijalog sa predstavnicima civilnog društva, odnosno da se poveća sudjelovanje građana uključujući i javne konzultacije, odnosno rasprave. Također, ombudsman je sudjelovao u donošenju odluka i, obliko, davanju mišljenja na europskoj razini, uspostavljajući mrežu europskih ombudsmana. Prilagodili smo naš ured da povede računa o proširenju Europske unije, o reformi statuta Europskog ombudsmana. Ustanovili smo ured pravobranitelja u Turskoj, pozabavili se radom Europske investicijske banke te ojačali ulogu ombudsmana u zaštiti ljudskih prava, pojačali mrežu europskih pravobranitelja te smo pre, izradili niz preporuka za Europski parlament. Promovirali smo kulturu dijaloga u odnosu prema građanima. Ombudsman treba biti proaktivan, proaktivan treba biti maštovit i kreativan u pokušaju promjene načina djelovanja europskih institucija. Ma prije svega on treba djelovati transparentnost, te se mora zalagati i imati administrativni kapacitet da se koncentrira na poštovanje najviših etičkih standarda. To predstavlja potrebne temelje kojima se grade politika koja će omogućiti ombudsmanu da se nosi sa velikim očekivanjima koji su povezani s njegovom ulogom protuteže u administrativnom sustavu koji govori istinu, koji ima moralni autoritet, koji će njemu i njoj omogućiti da djeluje na području jačanja demokracije u Europskoj Važno je priznati da napredak ne bi bio moguć bez suradnje sa vodećim ljudima i zaposlenicima europskih institucija. Oni su bili uključeni u kreativan dijalog među institucijama gdje je ombudsman bio vanjski mehanizam kontrole i smatram da se na njega ne bi trebalo gledati kao na nekoga koji traži krivca među europskim institucijama, već je moj cilj bio proaktivno promovirati kulturu u servisa građanima, uspupoštujući poštujući njihova prava. U odnosu na komisiju želim istaknuti e, dobar, dobru suradnju sa povjerenicima koji su bili zaduženi za pitanje administracije ljudskih prava. Također želim izraziti zadovoljstvo što su agencije u velikoj većini u potpunosti surađivali sa mnom promovirajući kulturu servisa građanima. Još jednom želim istaknuti da mi je drago što je ovdje povjerenica Reding, zato što je njezin portfelj vrlo važan za ured ombudsmana i na tome joj hvala. Konačno želim istaknuti ključnu ulogu parlamenta općenito te njegovog odbora za predstave koj, za predstavke koje podržava ombudsmana u njegovom radu. Oni su se pobrinuli da ured ombudsmana ima zaposlenike i proračun koji mu je potreban za njegov rad kako bi zaštitio prava građana. Surađivali smo i vjerujem da smo time postigli ne samo dobre rezultate za građane. Istaknuo bih nekoliko primjedbi vezanih za budući rad ombudsmana. Na moj mjesto izabrana je gospođa Emily O'Reilly. Gospođa O'Reilly dobro je pripremljena za zadatke koji su pred njom. Tijekom nje deset godina rada u Irskom uredu ona se dokazala na domaćem i na stranom terenu. Ona je radila na uspostavljanju svojeg moralnog integriteta, a na međunarodnom planu odigrala je važnu ulogu u osnivanju britanske i irske mreže pravobranitelja, te je pridonjela osnivanju drugih brojnih e, profesionalnih agencija. Ona je prvi ženski ombudsman i tu će dodati tom, toj figuri svoju emocionalnu inteligenciju svoju pronicljivost. Ona dolazi na ovo mjesto izuzetno pripremljena za, za buduće izazove. Jedan od tih e, izazova bit će gospodarska situacija s kojom se suočavaju kako naše institucije, tako i naši građani i to već neko vrijeme. Drugi izazovi bit će izazovi koji se tiču tehnoloških inovacija, problema okoliša, međutim tu je problem starenja stanovništva te problem migracija. Ovi izazovi ostavljaju dubok, dubok trag na život evropskih građana, a s, tim, s njima su povezana i očekivanja građana od Evropske unije koja funkcionira na dva osnovna parametra. Nositi se sa problemima koji se tiču građana te raspolagati s instrumentima kako odgovoriti na te probleme. Izazovi pred Europskim obucmanom su da zna odgovoriti na probleme građana te da istovremeno bude svjestan svih ograničenja s kojima se institucija suočava. Želim vam svima dobro i zahvaljujem svima na pažnji i podršci u zadnjih deset godina te na časti koju ste mi ukazali time što sam vam služio tri puta. Hvala vam. Herzlichen Dank. Hvala lijepa, gospodine Diamanduros. A sada u ime komisije dajem riječ povjerenici Reding. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Doista mi je drago što vas ponovno vidim ovdje. Dame i gospodo, željela bih posebno zahvaliti gospodinu Salavrakosu i odboru za predstavke na ovom odličnom izvješću o aktivnostima ombudsmana u 2012. godini. Ovo izvješće jako je važno jer nam pokazuje kako kontrolor onoga ko kontrolira vidi način na koji se obnašaju ove dužnosti koje su usmjerene na građane. i na koji način je uspostavljen rad ombudsmana, a način rada gospodina Diamandurosa bio je takav da ste vi praktički izgradili tu instituciju i potom je vodili. To je zahtijevalo strpljenje, profesionalnost i mudrost, a vi ste imali svo troje. I smatram da je parlament mudro odlučio kada vas je tri puta izabrao na ovu dužnost. Izvješće e, gospodina Salavrakosa osvrće se na prošlost i ističe ono što je ostvareno tijekom proteklih godina, a to uključuje trajne napore da se produbi dijalog s građanima. S velikim zadovoljstvom čujem da građani sve više raspolažu informacijama o tome koja je dužnost ombudsmana, tako da ta institucija postaje e, prava činjenica koja je sastavni dio života građana, a treba vremena da se to izgradi, vi ste to uspjeli i to je doista veliki uspjeh. Time što ste produbili taj dijalog ne samo s građanima nego i s institucijama a i sa udrugama civilnog društva, vi ste uspjeli osnažiti prava građana da sudjeluju u demokratskom životu. E, I pomogli, pomogli ste da se odlučivanje u Europskoj uniji učini, učini transparentnijim i odgovornijim, a to je ono što nam je potrebno. E, to vidimo posebno sada u ovoj godini koja je godina građana Vidimo da ima jako puno građana koji još uvijek ne znaju kako institucije funkcioniraju i što one rade za njih. I bila sam zaprepaštena e, kada sam vidjela rezultate zadnjeg eurobarometra prema kojem samo e, trećina građana smatra da njihov e, glas ima određenu težinu. Dakle, još uvijek e, je jako puno posla pred nama kako bi građani shvatili da doista ove institucije služe njima. I moram reći da ste vi, gospodine Diamanduros, imali ključnu ulogu kada se radi o približavanju administrativne kulture usluga e, građanima. Hvala vam na tome i hvala vam na odličnim rezultatima u proteklih deset godina. A hvala vam i što ste tijekom svog govora iznijeli one stvari za koje smatrate da predstavljaju izazov u narednim godinama. Mi svi zajedno trebamo se time baviti. Ono što ja mogu reći je da između komisije i gospodina Diamandurosa Uvijek je postojala otvorena, lojalna i plodonosna suradnja koja se temeljila na uzajamnom poštivanju. Hvala vam još jednom gospodine Diamanduros jer vi ste e, zapravo uspostavili takav način suradnje i zaslužni ste za nju. I stoga vam e, želim e, jedan ugodan odmor E, da budete zdravi u mirovini, a i aktivni, a nadam se da ćemo imati mogućnost da vam se obratimo, postavimo pitanje kako bismo profitirali od mudrosti koju ste stekli tijekom proteklih deset godina na ovoj dužnosti. Dame i gospodo, vratimo se na činjenični element današnje rasprave. U ovom izvješću priznajemo značajne napare europskih institucija općenito, uključujući i komisiju, a kako bi te institucije postale transparentnije. Pritužbe koje se odnose na nedostatak transparentnosti, njihov broj se povećao za 36% 2008 odnosno smanjile su se na 21% u 2012. što govori da je došlo do značajnog napretka i da je to jedan trend koji ohrabruje. Osim toga primijetila sam e, da većina pitanja, odnosno istraga koje su pokrenute, odnose se na rad komisije. A komisija je zapravo tijelo koje donosi najviše odluka koje imaju najveći utjecaj na građane. Međutim, primijetila sam da je došlo do pada broja otvorenih istraga u 2012. godini za 5%, a to pokazuje da e, ima više e, istraga u odnosu na komisiju, ali broj opada. Možda je to zbog toga što e, komisija uvažava zahtjev Europskog parlamenta i usvojila je zajednička obvezujuća pravila i načela što se tiče administrativnih e, procedura temeljem članka 298. odnosno ispričava se govornica 289 ugovora. E, detaljno ćemo snimiti stanje upravnih propisa i e, kako bismo ustanovili eventualne nedostatke u institucijama. Procijenit ćemo E, pristup koji postoji u odnosu na ova pitanja u državama članicama. A cilj je objediniti sve relevantne informacije o postojećim administrativnim pravima građana na jednom središnjem mjestu na internetu. Ono što ste vi, e, gospodine ombudsmanu, naglasili, važno je da ljudi znaju gdje mogu otići, kome se mogu obratiti kako bi dobili odgovor. To je važno za sve naše institucije. E, komisija prima na znanje komentare ombudsmana e, što se tiče e, proširenja zračne luke u Beču i komentara o inicijativnom izvješću parlamenta. Važno je razjasniti ovu stvar i u tu svrhu komisija je podnijela prijedlog za amandman direktive iz 2011. broj 92 o procjeni određenih utjecaja određenih javnih i privatnih e, projekata na okoliš e, ova inicijativa dobila je podršku odbora za predstavke i odbora za okoliš. Očekujem da će su zakonodavci e, zaključiti pregovore što je prije moguće e, kako bismo onda u budućnosti mogli izbjeći da dobivamo ovakve primjedbe od vašeg nasljednika. E, drago mi je što je u izvješću Salavrakosa istaknuto da u skoro 18 godina e, ombudsman je podnio samo 18 posebnih izvješća. To jasno pokazuje da e, su pronađena rješenja Dakle, samo u 18 slučajeva postojala je potreba za izradom izvješća i to pokazuje e, da uz pomoć suradnje postoji mogućnost da se riješi jako puno problema prije nego što je potrebno o njima izvješćivati. Međutim, e, potrebno je unijeti svjetla u sve ove teme i zato će komisija nastaviti e, raditi u istom duhu i Eh, imati otvorenu i lojalnu suradnju sa budućim obacmanom, eh, gospođom Emily O'Reilly. Čestitam joj na njenom izboru i unaprijed se veselim eh, skorom sastanku. I na kraju, što se tiče odbora za predstavke, želim vam reći da je vaš posao jako važan. U ovoj godini građana, kada imam dijaloge s građanima, Svjesna sam toga da e, ima jako puno ljudi koji znaju da postoji odbor za predstavke i ljudi moraju imati informacije jer na posljedku parlament zastupa građane. Dakle, prva ideja ako nešto pođe po zlu je da se građani obrate onima koji ih zastupaju. Iznimno mi je drago što čujem da je suradnja između odbora za predstavke i ombudsmana tako dobra. Jer to tako treba biti. Postoje mudri ljudi u odboru za predstavke, a evo imali smo i vrlo mudrog ombudsmana kojem želim zahvaliti na izvrsnoj službi građanima. Hvala. Herzlichen Dank. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice. Sada govornici u ime klubova zastupnika. E, ja sam uvjeren da ćemo se uspjeti držati dnevnog reda jer će se pridržavati ograničenog vremena. E, prvi govornik u ime Pučana, gospođa Larska popinska dvije minute. Bardzo dziękuję, e, panie przewodniczący. Hvala vam, U ime kluba zastupnika EPP-a želim izraziti zahvalnost gospodinu Diamandurosu na radu koji je obavio u zadnjih deset godina. Odbor za predstavke je pripremio izvješće koje nije bilo kontroverzno, svi smo se složili da ste bili izvrsni europski ombudsman. Zato što ste s jedne strane učinili administraciju učinkovitijom i transparentnijom, a s druge strane nosili ste se sa inovacijama, pokušali ste adekvatno odgovoriti na pritužbe građana. To nije uvijek moguće za administraciju djelovati i sa inovacijama i sa sadržajem, vi ste to uspjeli. Kao aktivna članica nevladinih e, organizacija u Poljskoj i danas zastupnica mogu vam reći da ste vi sjajan primjer za ostale. Još jedan vaš uspjeh bio je brza reakcija na pritužbe građana te brzo pokretanje istrage onda kada je to bilo potrebno. Također ste pružali potrebne informacije građanima a to je građanima kad, kad e, vrlo komplicirano, kada oni ne razumiju pravo i kako sve funkcionira u europskim institucijama. Pokrenuli ste niz e, istraga na vlastitu inicijativu, kako je istaknula povjerenica. Zaštitili ste interese građana, kao u slučaju gradnje Bečkog aerodroma. Zastupnici iz kluba EPP-a koji su članovi odbora za predstavke žele istaknuti da cijene donesen pravilnik o zaposlenicima europskih institucija koji sadržava pet načela kao što su transparentnost, neovisnost. Nemamo sada vremena pozabaviti se svim vašim uspisima te vam želim čestitati na radu tijekom svih ovih godina i mislim da će gospođa O'Reilly također biti izvrstan ombudsman te da će nastaviti tradiciju koju ste vi započeli u svom mandatu. Hvala vam. Hvala. A sada u ime socijaldemokrata dvije i po minute. E, gospođa Gönc, izvolite. Hvala. Drago mi je što vas mogu vidjeti ponovno među nama, gospodine predsjedniče. A što se tiče gospodina Diamandurosa, hvala vam lijepa na vašem radu. E, jako je važno da europske institucije rade na transparentan način i služe građanima. E, naravno, ombudsman mora biti nepristran i također mora biti e, uvažena osoba koja izaziva poštovanje. Nakon više od deset godina možemo reći da je gospodin Diamanduros bio upravo takav ombudsman. Jako puno građana obratilo se našem ombudsmanu. Jednim dijelom imali su pritužbe, ali e, često su se tražile informacije. Pritužbe su se odnosile na prekoračenje rokova i razne druge e, povrede a činjenica je da je važno osigurati poštivanje pisanih i nepisanih propisa. E, što se tiče e, smanjenja istraga, to govori da su građani dobili informacije koje su tražile. Mi u našem izvješću podnosimo prijedlog da zastupnici Europskog parlamenta također uspostave e, link, poveznicu na vašoj internetskoj stranici kako bi se na taj način E, pružila potpora radu ombudsmana. E, jako je važno pružiti odgovarajuću potporu kada se radi o ostvarenju prava osoba s invaliditetom. Budući E, da je Europska unija pristupila konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, e, mi moramo raditi na ostvarenju i provedbi svojih obveza. Očekujemo da će se u budućnosti poštivati e, ti propisi i da će se zatražiti od država članica da osiguraju sve ono što je potrebno osobama sa invaliditetom, odgovarajući pristup i odgovarajuće mogućnosti za slijepe osobe i što se tiče drugih potreba. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala. Sljedeća govornica u ime e, kluba ALDE, gospođa Vertman, minuta i pol. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, e, gospođo potpredsjednice, gospodine Diamanduros, imamo godišnje izvješće koje je svima poznato i pokazuje koliko je uravnotežena bila aktivnost ombudsmana. Željela bih e, istaknuti jednu stvar, transparentnost. E, unatoč našim naporima ipak još uvijek postoji jako puno građana koji smatraju da ne postoji dovoljna transparentnost. Jako je važno osigurati potrebne informacije građanima. U tom kontekstu željela bih spomenuti i suradnju organa, institucija, E, i oni trebaju još bolje surađivati s ombudsmanom kako bi se poboljšao međuinstitucionalni dijalog. Na taj način možemo poboljšati sliku koju građani imaju o institucijama. Što se tiče posebnog izvješća o situaciji u zračnoj luci u Beču, e, tu vidimo koliko je važna dobra suradnja koja može dovesti do odličnih rješenja. E, na kraju, E, budući da sam ja izvjestiteljica e, u izvješću o e, ženama i djeci s invaliditetom, Istaknula bih da moramo još više voditi računa o potrebitim osobama, posebno o djeci s invaliditetom. I tu bih posebno pozvala na poštivanje E, konvencije UN-a. na kraju želimo vam sve najbolje i hvala vam lijepa na odličnoj suradnji i na vašem angažmanu. Hvala. Hvala lijepa. Imamo plavu karticu od gospodina Rubiha. E, hoćete li prihvatiti pitanje? Izvolite. Hvala vam lijepa. E, želio bih postaviti pitanje gospođi Veltman. Transparentnost nam je svima jako važna, a gospodine ombudsman je ovdje postavio jako dobre standarde. Smatrate li da je registar lobista koji postoji trenutno u Europskoj uniji, posebno što se tiče nevladinih udruga, e, treba uvesti veću transparentnost što se tiče financiranja nevladinih udruga? Jer mi naravno moramo znati E, gdje, odnosno koje interese zastupaju nevladine udruge u raznim e, područjima, a posebno ako se to financira iz područja izvan Europe. Izvolite. E, kolega Rubih, ja se naravno slažem s vama i smatram da je potrebno daleko više učiniti na području transparentnosti. Isto tako smatram da će nasljednica gospodina Diamandurosa raditi na tom području i podržavam ideju da se odbor založi za, za to. Hvala. Hvala. A sada gospođa Oken, dvije minute u ime zelenih. Izvelite. Hvala vam, predsjedavajući. Rekla bih tri stvari. Prije svega hvala gospodinu Salavrakosu na izvrsnom izvješću i veliko hvala gospodinu Diamandurosu na njegovom radu. On je doprinio činjenici da institucija ombudsmana bude čvrsta, solidna institucija tijekom zadnjeg desetljeća. Jedna od onih europskih institucija koje se građani mogu povjeriti. Mi smo pokazali da se ta tradicija može nastaviti i unatoč svim teškoćama dobili smo pravog ombudsmana koji će nastaviti na ovom dosadašnjem radu. I jedno veliko hvala građanima koji su nam bi potrebni da bi ukazali na nepravilnosti u radu. Nije mi jasno, bi nije bilo jasno iz govora povjerenice Reding kako postići da građane stavimo u centar našeg interesa, kako da oni budu u centru interesa, da to ne budu recimo službenici. Moramo se boriti protiv korupcije, mislim da je to najbolja karta na koju moramo zaigrati, i građani Europskoj uniji moraju zbilja osjetiti da se prema njima pravilno postupa. Posljednjo čega se želim dotaknuti je nešto što su spomenuli svi kandidati za mjesto ombudsmana, to je nešto što se tiče farmaceutske industrije. O čemu se radi? Pa pravosuđe često staje na stranu farmaceutske industrije, mislim da je to skandalozno i da se ne obazire na, da se ne uzima u obzir primjedba ombudsmana, tako ni povelja o temeljnim pravima, što je sa zdravljem građana. Hvala vam gospodine Diamandorus na vašem izvrsnom radu, ali mislim da još puno toga moramo obaviti. Tak, Frau kolegin. Hvala. Sljedeći govornik, minuta i pol. Ujedinjena ljevica, gospodin Kontis. Izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. U ime mog kluba zastupnika želim reći da podupiremo izvješće kolege Sala Vrakosa, koji također ima potporu odbora za predstavke. On ima o izvješće ima pozitivno stajalište prema radu gospodina Salavrakosa, eh, Diamandurosa. Međutim, dozvolite mi da u ime svoga kluba zahvalim gospodinu Diamandurosu na deset godina službe koje je dao instituciji Europskog ombudsmana. To je prepoznato bez obzira na sve teškoće s kojima se susretao. Htio bih e, dati opću primjedbu na radi i djelovanje ombudsmana. To se odnosi na nasljednika gospodina Diamandorusa. Jasno je da se posao mora učinkovito obaviti, a da bi se to uspjelo, ombudsmana moraju podržati sve evropske institucije. Mislim da sve institucije trebaju izraziti svoju podršku, ne samo parlament koji to čini danas. Jasno je da postoji čitav niz problema koji se tiču loše administracije, a kojima se pozabavio ombudsman. To se posebno odnosi na države europskog juga. Te smatram da bi komisija trebala raditi transparentnije, da građani znaju da se mogu obratiti ombudsmanu u vezi sa problemima s kojima se suočavaju kako bi dobili, kako bi imali osjećaj pravde. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, minuta i pol, u ime kluba zastupnika Europa, Sloboda i Demokracije, gospodin Paška, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana sadrži pregled svih deset godina djelovanja gospodina Diamandorusa. Gospodin Diamanduros se obavio izvrstan posao gradeći učinkovit i poštovanja vrijedan ured. Kada je riječ o statistikama, zahvaljujući informacijskoj kampanji ureda ombudsmana građani bolje razumiju raspodjelu moći među institucijama. Zaštita prava građana je vrlo važan aspekt eh, kvalitetnog društva, kvalitetnog demokratskog, demokratskog društva. Najveći porast eh, nepravilnosti i kršenja prava građana upravo je povezan sa radom Europskog parlamenta. Stoga smatram da je važno da Europski ured Europskog ombudsmana nastavi surađivati sa građanima te sa europskim institucijama. Osim toga želim zahvaliti gospodinu ombudsmanu na izvrsno obavljenom poslu te želim zahvaliti izvjestitelju na dobroj izradi izvješća o kojem raspravljamo. Hvala lijepa.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 Europski ombudsman i ured koji vodi gospodin Manduros, je obavio u posljednjih deset godina izvrstan posao i zbog toga osobno ime našeg kluba mu želim zahvaliti. No kada je riječ o poboljšanjima uvijek možemo učiniti više i jasno je svima da samo suci Europskog suda imaju određeni autoritet kada je riječ o poštivanju odredaba. Obično ombudsman eh, samo daje preporuke i prijedloge i to je upravo jedno od ograničenja eh, u djelokrugu rada ove ustanove. Ombudsman međutim može reagirati na to ograničenje eh, kvalitetom svojih prijedloga i svojim profesionalnim i moralnim autoritetom. Kada je riječ o tom autoritetu, međutim, treba dati određeni prostor Europskom ombudsmanu. Trebali bismo ga često pozivati, ne samo kako bi iznosio izvješća o svom djelovanju, nego kako bi nam i rekao gdje je parlament pogriješio, recimo. Ove godine obrađeno je 24 prijava protiv Europskog parlamenta u uredu ombudsmana i vrlo malo od nas zna uopće o čemu se radilo i koje su mjere poduzete. Važno je usredotočiti se na učinkovitost korištenih sredstava. Obrađeno je 74 prijade sa proračunom od 9,5 milijuna eura kako bi se riješio jedan predmet potrebno je najmanje 13.000 eh, eura. Znači, jedan predmet koji se odnosi na Češku republiku može se riješiti sa 13.000 kruna. Jasno mi je da također i višejezičnom u našem radu stoje određene iznose, ali također i ombudsman bi se trebao pozabaviti troškovima i osigurati učinkovitost svojeg djelovanja između ostalog i u suradnji sa nacionalnim ombudsmanima. Dakle, u sljedećem izvješću Europskog ombudsmana htio bih da se povede riječi o tome, ali to je nešto što ostaje na plećima njegovog nasljednika. Hvala gospodine Diamanduros i želim vam mnogo zdravlja. Hvala lijepa. Sada prelazimo na ostale kolege. Sljedeći govornik, dvije minute, gospodin Jar, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, drago mi je da ste ponovno ovdje. Poštovani gospodine Diamanduros, ako pogledamo brojke i usporedimo ih iz prethodnih godina, onda možemo konstatirati da je Europski ombudsman Diamanduros 2012. odradio jako dobar posao. E, jako veliki broj e, pritužbi e, potpada u nadležnost ombudsmana. Postotak rješenih predmeta je 20% veći, a osim toga spomenuto je posebno izvješće o zračnoj luci u Beču, što smatram sjajnim primjerom suradnje između ombudsmana, komisije i parlamenta. Tako to treba raditi kada se radi o kritičnim stvarima. Što se tiče e, rezultata koji su ostvareni, oni su zadovoljavajući osim obrade e, pritužbi, osim toga e, naglasak je na objektivnosti, poštovanju drugih, transparentnosti i drugim osnovnim načelima Europske unije. To su one vrijednosti koje trebaju podržavati sve institucije i svaki zastupnik. Osim toga, uspješno je izražen kodeks e, ponašanja. Zahvaljujemo na radu u 2012. E, ali ne samo na tome, nego i na izvanrednom angažmanu u zadnjih deset godina. Od 2003. ste bili na toj dužnosti i uspostavili ste jednu e, izvrsnu mrežu i pomogli tisućama građana. Pomogli ste da administracija bude učinkovitija i da građani imaju informacije o dužnosti ombudsmana. Naravno, postavlja se pitanje možemo li poboljšati tu instituciju, možemo li poboljšati rad odbora za predstavke. Naravno da to možemo, ali to možemo samo zahvaljujući tome što ste nam ostavili izvanrednu baštinu. E, želim vam puno uspjeha u daljem radu odnosno e, puno uspjeha u daljem životu i mogu samo reći da mi je žao što odlazite. Hvala. A sada sljedeći govornik, dvije minute, gospodin Boštinaro. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. I dobrodošli natrag među nas. predsjednice Europske komisije, poštovani kolege, gospodine Diamanduros. Izvanedro je slušati u parlamentu govornike iz svih klubova koji govore najljepšim riječima o uredu ombudsmana. To je počast koju parlament odaje gospodinu Diamandurosu nakon njegovog mandata od deset godina. Hvala ti prijatelji Nikiforos na tvojoj dostupnosti i doprinosu na promicanju kulture dobre uprave i transparentnosti u Europskoj uniji. I dozvoli mi da ti izrazim svoju zahvalnost na strogom, ali ipak pravičnom načinu na koji si djelovao u ovih posljednjih deset godina. Jedan od uspješnih uspjeha 2012. godine odnosio se na pitanje Međunarodne zračne luke u Beču. Radilo se o izvanrednoj suradnji koja je rezultirala jedinstvenim glasovanjem koje je omogućilo Odboru za predstavke i Europskoj komisiji da pronađu rješenja za budućnost. Ovo izvješće nam je dalo mogućnost da damo doprinos e, u izmjeni nacrta direktive o učinku na okoliš kako se tako nešto ne bi ponovilo u budućnosti. Mogu jedino pozdraviti izvješće za noni koje ćemo usvojiti u listopadu, koje se nadahnulo djelovanjem odbora za predstavke. 57,2% upita 2012. godine i predmeta koje je otvorio ombudsman odnosilo se na Europsku komisiju. Dakle, pozivam Europsku komisiju da si približi da ima prostora za bolje upravljanje na ovoj razini standardi koje ste vi nametnuli su standardi s kojih će morati polaziti sljedeći ombusman, a ja sam osobno uvjeren da će gospođa O'Reilly doista se i, i opravdati naše povjerenje. Zbogom, gospodine Diamanduros, i zbogom. Hvala lijepa. E, želio bih vas podsjetiti da se trebate pridržavati predviđenog e, vremena, budući da imamo vrlo ambiciozan dnevni red i stoga sam sada uvjeren da će kolegica Jeten Maki poštivati e, predviđeno vrijeme. Izvolite. Tervena ja. Gospodine predsjedavajući, doista mi je drago što vas vidimo ovdje na vašem starom mjestu i drago mi je što ste tako dobro. Gospodine ombudsmane, kao prvo dozvolite mi da vam zahvalim na vašem radu Doista ste radili predano i vrijedno, što nije bilo jednostavno. Na primjer, kada je bila riječ o promicanju otvorenosti i transparentnosti u Europskoj uniji i također o promicanju dobrog upravljanja u Europskoj uniji i tu ste se suočili sa dosta velikim otporom, ali u svakom slučaju ostvarili ste izvrsne uspjehe i hvala vam lijepa na tome. Kriza u posljednjih nekoliko godina je pokazala da postoje određeni nedostaci kada je riječ o transparentnosti i otvorenosti Europske unije. Prikriveni su problemi banaka i zemalja članica što je još pooštrilo krizu. Dakle, trebamo uložiti daljne napore u dobro upravljanje, otvorenosti i transparentnost kako se to ne bi ponovilo. Moramo povećati transparentnost u Europskoj uniji na svim razinama zato jer to opravdava povjerenje, a također to znači da možemo rješavati pravovremeno probleme što nismo sada mogli učiniti. Treba nam zakoni o dobrom upravljanju i sigurna sam da ćete i vi to podržati. da biste bili to podržali, da smo to uspjeli pokrenuti tijekom vašeg mandata Hvala vam na izvrsnom radu i želim vam ugodnu mirovinu. Hvala. Ukoliko bi se, ukoliko se dogodilo e, da ja zapravo ne vidim gospodina Helmera i preskočim ga, upozorite me, ali ja njega ne vidim, pa stoga dajem riječ kolegici Maconi. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, želim ja uputiti čestitke i mm, vama ponovno dobrodošlicu. Godišnje izvješće Europskog ombudsmana predstavlja, kao što smo čuli od drugih govornika, također jednu bilancu kraja mandata, zato jer naš prijatelj Diamanduros je odlučio prekinuti svoju karijeru prije isteka mandata i time onda zatvara poglavlje dugo jedno desetljeće sa velikim plusom. Zadovoljstvo građana pokazuje da je gospodin Diamanduros doista odradio izvrsan posao i sa dalekovidnošću je u tijekom ovih godina uspio uložiti napore u promicanje boljeg odnosa između europskih institucija, ombudsmana i građana. Kao predsjednica odbora za predstavke ja želim istaknuti koliko se poboljšao odnos između ovih dva institucija, odnosno ombudsmana i samog odbora. Ova plodonosna suradnja je pokazala da naša mreža doista funkcionira i da je izvrsan instrument koji podržava i prava građana. Dakle, ombudsman eh, pomaže gradnje boljih odnosa između europskih institucija i čuva poštivanje prava građana. Danas kada je Europska unija izložena udarcima krize, ova institucija je od temeljne važnosti i doista zahvaljujem gospodine Diomandurosu što je tako kvalitetno promicao. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Geringer de Eudenberg. Hvala gospodine predsjedavajući, doista mi je drago što je gospodin Diamanduros radio toliko dobro u posljednjem desetljeću i žao mi je što više neće biti naš ombudsman. Surađivao izvrsno sa odborom za predstavke i pridonio je transparentnosti postupaka i također bolje informiranju naših građana. Tijekom eh, prethodne godine je obradio više od 2,5 tisuće predstavki koje su se odnosile na loše upravljanje i također pružio informacije u odnosu na dvadeset tisuća predmeta kada gledamo broj upita, on se povećao za 23% 2011. Smanjio se međutim broj upita za informacijama, što znači da interaktivni vodič koji je objavio ombudsman i savio na raspolaganje je doista koristan i učinkovit. Također, broj pritužbi koji su uputili naši građani što zapravo ne ulazi u mandat ombudsmana, je bio najniži u posljednjoj godini. Također, kada je riječ o pristupu e, dokumentima Europske unije i transparentnost određenih e, postupaka, to je nedovoljno. Dakle, 22% upita se odnosilo na to i dakle broj e, izvješća je posljedica povećanja razdoblja obrade za određeni postupak ili predmet. Dakle, u sažetku želim vam zahvaliti na postignućima u posljednjih deset godina. Hvala vam na tome što ste radili na poboljšanju dobrog upravljanja u Europskoj uniji. Želim sve najbolje budućem ombudsmanu i nadam se da ćemo i dalje raditi na pojednostavljenju postupaka u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Kolegice. Sljedeća ima riječ gospođa Harkin na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući i ja vas želim isto pozdraviti danas na ovom mjestu. Također mi je drago što imam mogućnost zahvaliti ombudsmanu na njegovoj službi i radu u ime naših građana. Vi i vaš ured se obradili pitanja nepravilnosti na otvoren, strukturiran i učinkovit, uravnotežen i transparentan način. Ured ombudsmana smatram je bio u dobrim rukama, uveli se dobru praksu, a to također građanima daje razlog za povjerenje i tako ste, e, također ste uspjeli i nadvladati demokratski deficit između građana i institucija. Drago mi je što je jedan od vaših prioriteta bio održavanje dijaloga sa dionicima. Dakle, ljudi ne samo da biraju svoje zastupnike svakih pet godina, nego žele igrati odlučujuću ulogu i uživati u svojim pravima. Međutim, oni su suočeni sa brojnim preprakama u tome, dakle, zbog toga gube povjerenje u, u europske institucije, a vaš je ured uspio ipak poboljšati tu situaciju. Dakle, hvala vam lijepa i gospođi Emily O'Reilly, novom omusmanu, želim sve najbolje to je doista izazovan položaj, ali kao što ste vi, gospodine Diamandoros, pokazali, volja za služenjem građanima je ono što nam treba. Hvala lijepa. A sada gospodin Kelly, dvije minute, izvolite. Eh, eh, kao što je naš kolega Bosnijaru istaknuo, Lijepo je čuti da smo ujedinjeni u našoj ocjeni ombudsmana i upravo zato što govorimo o dobrom radu koji je odradio gospodin Diamanduros u posljednjih deset godina. Kao što je povjerenica Reding istaknula, ne samo da ste pokazali profesionalnost, nego i strpljenje i potrebnu mudrost. Budući da smo se i osobno upoznali, ja sam se osobno uvjerio da ste idealan za ovaj posao, da ste spremni služiti i da to činite na dostojanstven način, što je idealno za vaš rad. Dakle, čestitke i također želim gospođi Emily O'Reilly najveću sreću kada preuzme vaše mjesto. Povukli se brojne napredne poteze i sigurno ste ponosni na to. 66% pritužbi se obrađuje unutar jedne godine što je u suprotnosti sa onime što se događa u zemljama članicama gdje birokratske institucije zapravo frustriraju građane. Dakle, lijepo je kada mogu svoje pritužbe uspjeti zaključiti u kratko vrijeme. Također, i primili se 22 tisuće predstavke i kao što je gospođa Harkin rekla e, je zapravo pomoglo u nadavanju demokratskog deficita. Također, ombudsman je zamolio od podnositelja predstavki da da tražaju odgovor institucija također ako nisu bili zadovoljni prije su morali podnositi novo predstavku ali sada je to izbjegnuto također izdali se i publikaciju namijenjenu državljanima koja je doista bila od velike e, koristi i hvala vam doista na vašem radu i želim vam ugodnu mirovinu. Hvala lijepa gospodine Kelly. A posebno s moje strane zahvaljujem vam što ste se pridržavali predviđenog vremena. A sada gospodin Kešman, minuta i pol, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine Diamandouros. Ja sam napisao govor, ali što mogu reći? Slušajući današnje eh, komplimente, sigurno mislite da slušate svoj e, nekrog, <laughs> no to nije tako. Doista se odradili izvrstan posao, ali također uz e, snažno suprotstavljanje. Rekli smo da je veliki broj e, žbi, one koji se odnose na otvorenost i transparentnost, ali i svojim radom i sa svojim osobljem osigurali ste da sve institucije budu odgovornije državljanima nego što je to bio slučaj prije. Ono što ste odradili u promicanju konvencije za osobe sa invaliditetom je nevjerojatno, dakle neumorno e, ste radili na tome i no to neće biti zaboravljeno. Također, Emily O'Reilly će biti naša sljedeća ombudswoman odnosno žena ombudsman i to nas podsjeća da ova položaj ne smije biti samo politički neutralan nego se treba takvim i doimati. Dakle, odradili ste doista sjajnih deset godina i doista mi je drago što mogu reći da se u odboru za predstavke držimo vašeg traga. Dakle, imamo predstavke koje još nisu međutim riješene, no gospodine Diamandoros znam da će ostati zadržana vaša strast i to je najbolje što možemo reći budući da ste preuzeli od svog prethodnika, ako vas sumecana, će e, to će osigurati dakle da će e, i e, ured ombudsmana na sajti raditi sa istim dostojanstvom i uspjehom. Hvala lijepa. Gospodine, a sada gospodin Kacak, jedna minuta, izvolite. Hvala vam gospodine Jamanduros na svim naporima koje ste poduzeli na osiguranju transparentnosti i dobrog upravljanja u Europskoj uniji. Založili ste se za razvoj ovog ureda u svim zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji. 67% prijava je podneseno putem interneta i to pokazuje koliko je važno što je ovaj interaktni vodič dostupan na vašem eh, sajtu, na vašim web stranicama. Međutim, još uvijek mnoge predstavke su povezane uz transparentnost i pristupačnost i to je razlog za zabrinutost jer to pokazuje nedostatak povjerenja od strane europskih državljana u europske institucije. Zbog toga želimo uputiti apel gospođi O'Reilly koja vas nasljeđuje da zadrži najviše moguće standarde u pitanju transparentnosti. Hvala vam i želim vam uspjeh u životu. Hvala lijepa. Sada sljedeći govornik, dvije minute, gospodin Becker. Izvolite. E, poštovani gospodine predsjedniče, poštovani e, gospodine Diamanduros, poštovani kolege, e, Zahvaljujem na angažmanu i na svemu što ste ostvarili gospodine Diamanduros jer vi ste bili iznimno profesionalni u svom radu i što se tiče suradnje s odborom za predstavke, a posebno, ako tu spomenemo, posebno izvješće o zračnoj luci u Beću i implikacijama svega toga što je dovelo do poboljšanja postupaka i poboljšanja uprave, a dovelo je i do učinkovitijeg sudjelovanja javnosti prije same provedbe e, postupka procjene utjecaja na okoliš, a to je nešto što će ući i u novu direktivu o e, procjeni utjecaja na okoliš. Ja sam svjestan toga da e, će novi ombudsman biti doista kompetentan i tu bih eh, naglasio određene kompetencije, a to je cilj učinkovite komunikacije. Tu se spomenju neki istaknuti eh, predmeti i intenzivno korištenje online instrumenata koji bi eh, trebali dovesti do toga da građani mogu pratiti rješavanje njihovog predmeta na internetu. Unaprijed se veselim suradnje između ombudsmana, budućeg ombudsmana i odbora za predstavke. Siguran sam da će kvaliteta biti na ovoj istoj razini i vjerujem da ćemo ostvariti značajne rezultate, a na korist građana Europe. Osobno želim vam puno zdravlja i lijep e, život u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. A sada sljedeći govornik E, jedna minuta, gospodin Eatug. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Jako mi je drago što ste ovdje. Vama, gospodine Diamanduros, želim e, svako dobro u daljem životu i zahvaljujem e, na sjajnih deset godina koje ste posvetili radu u Europskoj uniji. Zadnja anketa pokazala je da 52% ispitanika građana Europske unije E, govori da e, oni e, dobivaju informaciju preko ombudsmana o svojim pravima. Mislim da je to dobar uspjeh, međutim moramo ostvariti još više, građani moraju imati još više informacija. U Europskoj uniji imamo više od 500 milijuna stanovnika i ako sam dobro istraživao, 2012 E, zaprimljeno je oko 2400 predstavke. Mislim da je to premalo, ne zato što želimo imati više pretužbi, nego to zapravo pokazuje da građani nemaju dovoljno informacija o dužnosti ombudsmana. E, još uvijek postoji veliki broj građana koji smatraju da europske institucije nisu dovoljno transparentne, znači još puno posla za nas, a vama puno hvala na angažmanu. Hvala lijepa. A sada sljedeći govornik, dvije minute, gospodin iz Angulo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zahvaljujem ombudsmanu na aktivnostima. i na ovom izvješću, a posebno stoga što ombudsman odlazi u listopadu. Posebno vam zahvaljujem na svemu što ste obavili u zadnjih deset godina što se tiče poboljšanja rada uprave i rada institucija. Isto tako zahvaljujem na spremnosti na suradnju s odborom za predstavke. Zahvaljujem isto tako gospodinu Salavrakosu na odličnom, odličnom izvješću. E, vrlo zanimljive informacije o aktivnostima u 2012. 56% e, pritužbi išlo je preko interaktivne internetske stranice, a to pokazuje da je modernizacija koja je uvedena bila iznimno korisna. A bila je korisna i što se tiče filtriranja predstavki građana. E, ljudi su sve više svjesni koja prava imaju i to zahvaljujući ovoj instituciji koja im može pomoći u ostvarenju tih prava. A važno je da uprava bude svjesna svojih zadataka. Ombudsman je tijekom 2012. pokazao koji se rezultati mogu ostvariti i e, da se ostvari pristupanje u Enovoj konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Osim toga, čitajući izvješće vidimo da je došlo do veće suradnje između institucija i građana. Bolji su odnosi između administracije i institucija i građana i je napredak u poštivanju načela. Hvala vam lijepa. A sada jedna minuta, gospodin Mirski, izvolite. E, ja sam pažljivo pročitao ovo izvješće i e, zahvaljujem vam gospodine Diamanduros. Međutim, e, moram istaknuti da postoji jedan posao koji niste u potpunosti završili. 2004. 11. ožujka Europski parlament e, donio je rezoluciju 5.1.1 u odnosu na činjenicu da e, je 360 tisuća građana lišeno svog prava državljanstva, a to je značajan postotak stanovništva u Latviji. Dobili ste jako puno pritužbi u odnosu na tu činjenicu i informacije o ovoj nezakonitosti. Međutim, taj problem još uvijek nije riješen. Ne mislite li da to nije pošteno, gospodine Diamanduros? Mislim da je time otvorena Pandorina kutija, a nitko nije još uvijek pokušao riješiti taj problem. Hvala. Hvala. A sada Dvije minute. a Sljedeći govornik gospodin Papa Nikolau. Hvala vam gospodine predsjedniče. Iznimno mi je drago što vas mogu vidjeti ponovno među nama. Želim vam eh, svako dobro i puno zdravlja. Dame i gospodo, posebno u zemljama koje su suočene s ozbiljnim poteškoćama kao rezultat gospodarske krize, u ovom trenutku vidimo da postoji kriza što se tiče povjerenja građana Europske unije. Postoji skepsa u odnosu na Europsku uniju. Ova godina koja je Europska godina građana je godina u kojoj smo toga svjesni i zahvaljujemo povjerenici Reding u ovoj godini, godini građana. Razgovaramo o tome na koji način možemo dalje osnažiti veze građana s institucijama Europske unije. Dužnost ombudsmana ima značajnu ulogu u tom području. Imamo odlično izvješće gospodina Vrakosa koje se odnosi na 2012. godinu, ali isto tako da je jednu procjenu cijelog desetljeća. Točno je da tijekom tog desetljeća institucija ombudsmana je osnažena, a gospodin Diamanduros odradio je odličan posao, to kažu svi i stoga moramo podržati ovu instituciju u narednim godinama e, i podržavati gospođu O'Reilly u daljem snaženju ove institucije. Moramo osigurati da e, Europu približimo građanima. Ono što smo do sada ostvarili uz pomoć Europskog ombudsmana možemo dalje osnažiti a i putem interaktivne internetske stranice i drugih aktivnosti koje su nam pomogle da ostvarimo napredak. Želim vam puno zdravlja, gospodine Diamanduros. Vi ste doista zaslužni što je ova institucija dobila na ugledu i služite na čast toj dužnosti, a i svoje zemlji Grčkoj. Hvala. A sada... Nakon što smo čuli sve govornike koji su se javili za riječ, prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. A sada e, kao prvo gospodin Valisa, jedna minuta, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, ako mi dopustite, želim ja iskazati svoju zahvalnost našem ombudsmanu. Hvala vam na ovih proteklih deset godina. Mislim da je položaj ombudsmana doista osjetljiv i poseban. Ako bismo htjeli sažeti vaš rad vrlo ukratko, onda bismo mogli reći da je on bio vrlo konstruktivan. Smatram da je ombudsman veza između nas i građana. To je osoba koja rješava probleme, ali također nastoji promicati transparentnost europskih institucija. Dakle, osim što radi na dobrobit građana, također e, se snalazi u našim administrativnim postupcima, što je vrlo važno. Ja vam zahvaljujem i želim vam sve najbolje u budućnosti. Hvala lijepa kolega. A sljedeća govornica na minutu, gospođa Smolkova. Izvolite. Slovo na uvod. Hvala vam na riječi. Želim ja također izraziti svoju zahvalnost e, ombudsmanu na njegovom radu što je promicao transparentnost i pravičnost u Europskoj uniji. Rad ombudsmana je važan i nije jednostavan. Moramo reći da europske institucije ne olakšavaju posao ombudsmanu. I u posljednjim godinama se znalo dogoditi da brojne ombudsmanove istrage nisu bile dovršene i pritužbe koje su se odnosile na parlament su se u posljednjem razdoblju udvostručile. Etičke norme i poštivanje prava građana trebaju biti naši prioriteti, naročito sada kada ćemo uskoro na izbore. Zbog toga ćemo zatražiti od građana da pokažu nama našu podršku i povjerenje. Također, hvala vam na objavi Europskog etičkog kodeska za koji se nadam da će poboljšati transparentnost i otvorenost ovih institucija. Hvala, hvala lijepa. Ovo su bili govornici koji su se javili za proceduru spontanog javljanja za riječ, a sada bez odugovlačenja. Još jednom dajem riječ e, gospođi Reding u ime komisije. Izvolite. Prošlo je... Prošlo je su 24 godine kako sjedimo ovdje, dakle 10 godina kao zastupnica i 14 godina kao povjerenica i dozvolite mi da kažem da nikad nisam ovo doživjela da na svim klupama imamo osobe koje se slažu u hvali rada ombudsmana. To je izuzetno kao što je i vaš rad bio izuzetan. Nemam što drugo dodati o ovome, osim što ću odgovoriti na jedno pitanje koje je upućeno meni, Naravno, Komisija smatra da uvijek postoji prostor za bolje upravljanje, dakle zahvaljujemo ombudsmanu na njegovim napomenama, slušamo ga i također provodimo njegove napomene u praksu. I nastavit ćemo to i dalje raditi vodeći računa o njegovim prijedlozima i održavat ćemo i daljnju suradnju sa vašim nasljednikom. A sada kada je riječ o pravilima za dobro upravljanje, komisija je pokrenula analizu postojećeg europskog prava u ovom području kako bi uvidjela jesu li sva područja koja se odnose na dobro upravljanje pokrivena ili ne i na osnovu te analize komisija će odlučiti postoji li potreba za dodatnim uređivanjem temeljem članka 298. ako postoji ta potreba, onda ćemo to učiniti, ali samo u tom slučaju ako iz studije proiziđe da nije sve obuhvaćeno. Dakle, komisija zadržava pozitivan stav u vezi s ovime i nastavlja raditi na tome. Kako bismo postigli potpuno transparentnost, želim ovdje zastupnicima objasniti da takve odredbe ne mogu se koristiti da bi se donosila druga pravila koja se temelje na drugim člancima ugovora osim 298. Primjerice, pravilnik o osoblju, o dokumentima o osoblju i financijskoj regulativi. Dakle, tu samo govorimo o dobrom upravljanju, a svi ostali problemi trebaju se e, riješiti u drugom dijelu, a vidim također iz držanja ombudsmana da se slaže s ovim pristupom. No što se ostalog tiče, mislim da je snažan ured ombudsmana koristan za sve institucije i hvala na tome što ste i bili takvi. Herzlichen Hvala lijepa. Gospođo povjerenice. I sada bih malo izašao iz uloge koju trenutno imam i pridružio se svim pohvalama koje su iznijeli svi klubovi zastupnika u odnosu na gospodina Diamandurosa i način na koji je obnašao ovu važnu dužnost. Isto tako, posebno mi je drago što vam mogu svima zahvaliti na lijepim željama koje ste iznijeli u odnosu na mene. No, činjenica je da odličan ombudsman koji je obnašao dužnost na službu građanima Europske unije sada još jednom ima riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i dozvolite još jednom da ponovim da se slažem e, sa svim pohvalama koje su izrekli kolege na tome što vas vide ponovno ovdje i želim vas ponovno pozdraviti na vašem mjestu. Dopustite mi sada da iznesem nekoliko napomena prvo o samoj srži rasprave, a zatim ću zaključiti sa odgovorom na ono što ste rekli o ombudsmanu i o mom uredu na svom odlasku. Dakle, kada je riječ e, o samom sadržaju napomena, moram reći da sam posebno zahvalan gospođi Reding što je izvjesila zastupnike da će komisija pozorno razmotriti mogućnost da se usvoji ono što će na koncu biti zakon o administrativnoj reformi u Europskoj uniji koji će se temeljiti na članku 298. Mislim da je to izvrsna vijest i prepuštam svojoj nasljednici da surađuje s vama i da vas savjetuje kako se to može učiniti. Gospođo Reding, za mene je važno da se građanima pruži veća jasnoća i da se izbjegavaju preklapanja koja proizlaze iz više struktura, pravila i instrumenta koji nastoje urediti i koji nastoje upravljati dobrim upravljanjem. Dakle, komisija treba ložiti napore u pojednostavljenje jer kao što i sami znate iz svog iskustva, jednostavnost ne znači banalnost, znači jasnoću. Dakle, treba pružiti jasnoću građanima i na taj način im pomoći i nadam se da ćete moći krenuti u tom pravcu. Također pozdravljam vaše napomenu o tome da ćete razmotriti mogućnost jašanja propisa o okolišu, naročito kada se radi o poboljšanjima koja su postignuta na zračnoj luci u Beču i na kraju želim vam svima zahvaliti i podijeliti s vama nadu da će komisija raditi sa mojom nasljednicom u promicanju važnih zakonskih akata koji će jasno jašati sposobnost Unije da naznače građanima da e, čini ono što je potrebno kako bi sve išlo bolje. Također, gospodine Meski, želim reći, e, priznajem, gospodine Meski, da nakon devet godina sada se ne mogu odmah prisjetiti onoga što je rečeno 2004. godine, ali reći ću vam da se ne sjećam da je moj ured ikad primio pritužbu koja se odnosila na ovo pitanje na nacionalnoj razini u Latviji. Čini mi se da je to bila pristavka koja je podnesena latvijskim vlastima i zbog toga nije došla do mene, ali naravno moj ured stoji vama na raspolaganju. Ako želite ponovno pokrenuti to pitanje, onda ćemo mi to razmotriti i moje osoblje, gospođa O'Reilly, će vam sigurno dati bolji odgovor nego što vam ja sada mogu dati nakon što je proteklo deset godina od samog događaja. Prije nego što prijeđem na općenitije napomene, želim zahvaliti gospođi Maconi na njezinoj potpori i na potpori koju mi je pružio njezin odbor tijekom ovih godina. Doista sam vam vrlo zahvalan i kao ombudsman i kao e, i osobno. Sada, gospodine predsjedavajući, teško je biti bilo što drugo osim e, sa zapanjen ovakvim izljevom hvale i podrške koje, koja je upućena instituciji ombudsmana i doista sam vrlo zahvalan na tome. No, ja ću protumačiti su tu hvalu kao poziv ovog visokog tijela ombudsmanu da poveća svoje obaveze, da ombudsman, da institucija ombudsmana mora i dalje u budućnosti pomagati građanima, pomagati institucijama da promiču bolju kulturu. I to je upravo poruka koju želim eh, prenijeti gospođi O'Reilly. Tu obavezu preuzimam danas pred vama. Dakle, ona mora znati kako povjerenje je ukazano ovoj instituciji i kakva velika očekivanja se sada svaljuju na nju. Ombudsman je posebna institucija i želim to naglasiti time što ću se nadovezati na nešto što je Europski ombudsman uspio ostvariti kada je riječ o globalnom promicanju institucija. Prošlog tjedna posjetio sam Tursku i sastao se sa predsjednikom, sa premijerom i sa višim ministrima prilikom pokretanja i osnivanja ureda ombudsmana u Turskoj e, koji se razvijao 15 godina i na kojem sam ja osobno radio. Gospodinu Erdoganu sam e, i gospodinu i ministrima tom prilikom rekao da je ombudsman doista posebna institucija, a posebna je po tome što ima obvezu da se obraća vlastima na najvećoj razini i dakle kaže premijeru i ministrima da je priroda ombudsmana ta da će im vrlo često govoriti ono što im se možda neće svidjeti, ali to je samo dio dijaloga koji je ukorijenjen u demokraciji zato jer to podrazumijeva u određenim slučajevima i kritiku i na tome sam vam e, upravo zahvalan. Hvala. Moja posljednja napomena je na ne baš čvrstim temeljima. Često sam se savjetovao sa lingvistima i stručnjacima u skandinavskim zemljama i često su mi rekli da u Švedskoj i na Islandu pojam ombudsman je rodno neutralan. Stoga glavni švedski parlamentarni ombudsman, odnosno gospođa ombudsman, e, naziva ombudsmanom. Ja, ću, ja neću upućivati parlament kako treba postupiti, niti ću reći gospođi O'Reilly kako je treba oslovljavati, nego vam jednostavno kažem da sam se raspitao o tome, onda prepuštam vama odluku o tome kako ćete oslovljavati gospođu O'Reilly. Nadam se da ćete izbjeći ono što se dogodilo s druge strane Atlantika gdje je pojam ombudsman pretvoren u glagol. Mislim da to ne bi bilo previše elegantno. Dakle, duboko sam zahvala svima vama na onome što ste učinili za mene u posljednjih deset godina i također na upućenim komplimentima i hvali. I okupite se oko gospođe O'Reilly, oko gospođe eh, Maconi i odbora za predstavke i dalje radite na pomaganju građanima. Hvala vam. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ izvjestitelju gospodinu Salavrakosu dvije minute i pozivam vas da, odnosno ističem da e, smo bili malo tolerantniji s obzirom na temu, međutim molim vas što se tiče e, daljnjeg uzimanja za riječ da se strogo pridržavate predviđenog vremena. Izvol, hvala. Hvala vam, predsjedavajući. Nakon jutrošnje rasprave mogu nešto sve sažeti u rečenici da je Europski parlament odao priznanje gospodinu Diamandorusu na svemu što je do sad učinio. Institucija ombudsmana nije pravna institucija. To uzrokuje dodatne teškoće zato što odluke koje donese ombudsman nisu pravno obvezujuće. One se moraju provoditi. Institucija ombudsmana utjelovljuje karakter osobe koja obavlja tu zadaću, a to je ono što bilježilo da posljednjih deset godina. Građani žele živjeti u dobrim gospodarskim i socijalnim uvjetima i mislim da nitko ne može imati dostojanstven život ukoliko nemamo pravdu. Mislim da se prema građanima moramo odnositi sa dužnim pravom. Činjenica je da postoji e, loša administracija i da se na tim slučajevima mora raditi. Ova kriza je donijela pred nas brojne slučajeve na svim razinama, to nije samo u Europi nego i u svijetu i toga moramo biti svjesni. Građani sve više zahtijevaju pravdu u tim su zahtjevima, inzistiraju, na tim zahtjevima sve više. Oni ukazuju na kršenja pojedinih prava, to je vrlo važno uputiti na te slučajeve. Želim vam zahvaliti na podršci koju su svi politički klubovi izrazili prema mom izvješću. Hvala vam. Hvala lijepa. Time završavamo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasovanje će biti u 12 sati. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospodina Hendela